Meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Dame i gospodo zastupnici, hvala vam eh, na ovoj pravednosti s kojom ste mi pristupili, hvala na ovim konkretnim oblicima, kako ste mi postavili pitanja i kako ste izgradili svoj pristup Dojmila mi se kvaliteta s kojom se krećete ovim temama i isto tako intenzivnost s kojom zastupate vaše stavove i s kojima utječete na postupke koji su trenutno u tijeku unutar komisije ili vezno s buduće projekte, dakle kada govorite o tome što očekujete. Moramo naći način kako možemo integrirati ta vrlo raznolika stajališta i stoga upućujem molbu je predsjedniku ovih odbora da nađu načina kako možemo omogućiti i drugim kolegama koji su za to zainteresirani, koji dolaze iz ovih drugih e, tri odbora, kako njih možemo uključiti pravovremeno u parlamentarni rad e, vezan uz e, prijedloge komisije. Osim toga mislim da sam uvjeren da će u idućih pet godina da ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti sustići razvoj, radi se samo o europeizaciji digitalne politike putem zakonodavstva, radi se isto tako i putem uspostavljanja standarda, putem usmjeravanja, putem regulacije, ali i deregulacije i nadam se da ćemo surađivati u, u smislu da ćete biti kritični, ali i pravedni sugovornici. Ja sam saznao mnogo o vašim stajalištima danas, u večer i pokušat ću učiniti sve kako bi ispunio vaše očekivanja. Hvala gospodine Ettinger i na ovom upućenom pozivu koji svakako prihvaćamo, a sada predajem riječ kolegi Buzeku. koji će nam iznijeti svoje zaključke prije završetka ovoga saslušanja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Dozvolite mi da kao prvo zahvalim svim predstavnicima europskih državljana koji su ovamo došli i nevladinim organizacijama, medijima i svima vama koji su promatrali i pratili naše saslušanje putem naše web stranice Europskog parlamenta. Drago nam je što smo svi bili zajedno i također želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta na pitanjima. Većinu pitanja su postavili članovi odbora Kult i ITRE. Nismo u potpunosti spominjali u svim slučajevima odbor iz koje dolaze, ali uglavnom Imali smo 30% pitanja iz ta dva odbora, dakle hvala svima na suradnji i kao prvo moram reći da želimo zahvaliti i vama gospodine Oettingeru, sadašnji potpredsjedniče komisije. Hvala vam na odgovorima i također Želimo vam mnogo uspjeha. Znamo da, da ste bili uspješan e, povjerenik za energetiku, a i također da ste radili na europizaciji energetike koji je bio najveći zadatak pred vama prije pet godina. U čemu ste bili uspješni i želimo vam dakle potpuno isti uspjeh e, i u ovom sadašnjem portfelju za digitalno tržište i za društvene mreže, digitalno gospodarstvo i za sve što se zapravo tiče naših komunikacija. Govorim u ime svih odbora, dakle želim vam sav mogući uspjeh u narednih pet godina. Imam e, dobru vijest e, za kolege iz odbora. Sljedeće saslušenje će se održati sutra u 9 sati. Mislim da je to vama korisna informacija, a mi ćemo se naći dosta rano ujutro sa gospodinom Mojzasom koji je odgovoran za istraživanje znanosti i inovacije. I hvala vam još jednom i želim još jednom zahvaliti mojoj supredsjedateljici na izvrsnoj suradnji. Zahvaljujući vašoj suradnji uspješno smo odradili ovo složeno saslušanje, no uspješno. Evo samo u zaključku ispričavam se želim zahvaliti gospodinu Buzeku na njegovim riječima, ali također želim zahvaliti gospodinu Oettingeru na njegovoj raspoloživosti. Želim zahvaliti svim kolegama. Bilo mi je drago čuti mnogo glasova u ovom saslušanju, gotovo 50 pitanja i također smo imali sudjelovanje i brojnih odbora, zahvaljujući čemu smo ukazali uravnoteženo na pitanja koja se odnose i na izgradnju digitalnog gospodarstva, ali i digitalnog društva. To je bila naša namjera i mislim da, time što smo u žarište postavili pitanja kulturnog pluralizma i također europskog e, stvaralaštva je bio veliki uspjeh i to zaslužuje naše, naše zadovoljstvo. Ispričavam se, imam neke najave. Dakle, e, kao prvo želim reći da ćemo mi kao što je poznato pristupiti ocjenjivanju u zajedničkom sastavu među svim navedenim odborima i s time u vezi želim e, najaviti da će se održati sastanak koordinatora odbora ITRA i KULT sutra ujutro, utorak 30. rujna od 18 do 19 sati. Ispričavam se, u sutra poslije podne od 18 do 19 sati u prostoriji SPG 1 g 3 e, Želim zahvaliti također i prevoditeljima na napornom radu do ovog kasnog sata i nadam se da je ovo saslušanje bilo doista plodonosno i hvala svima na pozornosti i prisutnosti. Evo, i završili smo točno na vrijeme.